Okay, colleagues, if people can take their seats because we've got a very busy agenda and at five o'clock we're going to be joined by colleagues from AFET. Štovani kolegice i kolege, počnemo veliki dnevni red, e, imamo veliku grupu ljudi danas popodne, daleko veći je sastav našeg odbora nego što je to uobičajeno. Možemo li dakle preći na prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje samog dnevnog reda, samo najava vezano uz 13. točku dnevnog reda na vaš e, dnevnom redu stoji, piše, ne znam da li piše. Ne, mm, Dakle, mi smo kazali da će Federica Mogherini, odnosno isto tako i e, povjerenika Tajnen biti ovdje nazočni vezano uz e, Europski fond e, za održivi razvoj. Međutim, oni su u komisiji imali danas popodne jedan hitan sastanak e, i nećemo imati povjerenike, ali imat ćemo direktore općih uprava iz komisije umjesto njih. NCVC i još neki direktori koje ću vam imenovati kasnije zajednički sastanak s Afritom i sa odborom za vanjsku politiku koju ćemo imati kasnije. Možemo li sada prijeći na dakle, usvojen dnevni red, druga točka dnevnog reda, nemam nikakvih e, objava, evo to smo bili jako brzo. E, Dobrenje sastanak zapisnika 12. E, 11. veljače da ako imate bilo kakvih e, napomena do kraja ovog sastanka, molim vas da tajništvu proslijedite vaše komentare i izmjene. E, koordinacija 25. siječnja komentari uputite vas, tajništvu do kraja našeg današnjeg sastanka. Najave komisije, da li komisija ne znam da li Europska služba za vanjsko djelovanje imala u najavi e, obraćanje, ne znam da li komisija se želi javiti, da li komisija ima kakve primjedbe, a u ime Europske službe za vanjsko djelovanje gospodin Filiberto Sirijani koji će nam kazati što izvolite. Hvala vam lijepo. Evo, nisam vas uspjela naći. Ovdje sam. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam želio vas izvijestiti da Europska služba za vanjske djelovanje zajedno s komisijom su zatražili eh, izaslanstvo Europske unije eh, vezano uz EDF i ECA instrumenti za početi konzultacije sa partnerskim državama za naš eh, višegodišnji indikativni program, odnosno indikativni regionalni program, s obzirom na analizu da li su potrebne promjene i da vidimo da li se, s obzirom na agendu 2030. vezano za održivi razvoj i globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku ima bilo kakvih izmjena. Što znači da evo, izaslanstva su zamoljena da izvrše procjene da vidimo naš kontinuirani doprinos temeljnim pravima sa našim zemljama s kojima smo u partnerstvu, prije svega E, spolna ravnopravnost e, te isto tako otpornost. Što se tiče sektorskih e, dakle, prioriteta, molimo da izaslanstva pojačaju politički dijalog u suradnji s partnerima. Prvo što se tiče održivih radnih mjesta, obnovljiva energija i klimatske promjene, treće mobilnost i sigurnost, neksu sigurnosti i razvoja. Izaslanstva će poslati procjene iz o izmjenama kroz nekoliko mjeseci i o ovom analizi na sredini razdoblja naših programa izvršit će se dakle analiza samih te eventualne promjene modalitete, vidjet ćemo učinkovitost, te isto tako i proračunske potpore, te isto tako e, korištenje sredstava bespovratnih e, kako i kreditnih sredstava koje su dodijeljena. To će, ovisno o vašim konzultacijama, utjecati i na izmjene na sredini razdoblje. To je znači da li su potrebne izmjene na sredini razdoblje ili ne. Da li je to točno? Da. Evo, kolege, to su informacije o tome da se proces nastavlja. Hvala vam lijepa. Sada možemo preći na točku šestu dnevnog reda, a to su glasovanja. Danas ćemo započeti sa mišljenjem o palminom ulju i krčenju prašuma. To je nacrt mišljenja, to je za odbor zadužen za pitanja okoliša. Izvolite u ime odbora Heta Hede, ti iz Vjestiteljica, da li nam možeš kazati nekoliko riječi o čemu mi to glasujemo? Hvala lijepo. Glasujemo dakle o samom mišljenju e, odbora za okoliš, a vezano uz spomenu ulje i krčenju prašuma prije svega sa stajališta razvojne politike. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Mogli smo ponovno definirati jednu e, i ustanovitu, dakle, istovjetna gledišta u svim točkama i mislim da će ovi kompromisi uspjeti, dakle, opstati kao takvi. Hvala. Hvala na ovoj kratkoći. Kolegice i kolege, možemo testirati uređaje za glasovanje. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Test glasovanja. 23 je glasalo. Zatvaram glasovanje. Evo, uređaj radi sustav radi savršeno. Dakle, počet ćemo sa amandmanom 1. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 3. Pro, e, za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 1. Za? Protiv? Suzdržani? U se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman broj 7. Provjeravamo elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Od ne, dakle, osvoje se sa jednim glasom više, 9 sprem 8. Amandman 8, ko je za? Protiv? Nitko sa strane socijaliste i EPP. Amandman 8, ko je za? Protiv? Sudržani? Provjerit ćemo amandman 8, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman broj 9. ko je za? Protiv? Suzdržan? u se. Amandman 10. ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 11. ko je za? Protiv? Suzdržan? u se. Amandman 12. Za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Promjena amandmana 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis dva ko je za? Protiv? Suzdržan? E, provjerimo to još jednom. Otvaram glasovanje. Čini mi se da je usvojen. Da su svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. Ne mogu se vidjeti jednim pogledom. Ali evo, amandman 14 koji je za? Protiv? Suzdržan? Odbije se. Dvadeset četiri za, protiv, suzdržani, usvoje se. Dvadeset sedam za, protiv, suzdržani, usvoje se. Dvadeset osam za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis broj 3, kompromis broj 3, koji je za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 30, koji je za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Dakle, provjera amadmana 30, otvoram glasovanje. Nisu svi glasovali. Zatvaram glasovanje. Da, osvaj se. Amandman. Kompromis, kompromis broj četiri. Tko za? Protiv? Suzdržanih? Osvaj se. Osmeni amandman broj jedan. Tko za? Protiv? Suzdržanih? Osvaj se. 36. Napravite. 37. Tko za? Protiv? Suzdržanih? uzvese. 39 za. Protiv. Suzdržanih. uzvese. se. 40 za. Protiv. Suzdržanih. Odbijen. 42 za. E, provjera 40. 40. 40 i 41 zajedno. Provjera. Otvaram glasovanje. Da, osvojen. Upravo ste. Četrdeset peti amandman za. Protiv. Sudržanje. Osvojen. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržanih. Osvojen. Amandman 2. E, amandman 2. Protiv. Suzdržan? Osvojen? Kompromisni prijedlog 6 za, protiv, suzdržanih osvojen. 59. amandman za, protiv, suzdržanih. Provjerit ćemo 59. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvorno. Odbijan. 64 za, protiv, Suzdržanih? provjera 64. amandmana. Zatvaram. Odbijen. 65 za, protiv, suzdržanih, provjera Amandman 65 e, provjera. Zatvorno. Odbijen. 66 za. Protiv. Evo, mm, idemo još jednom, evo, ja sam pričekala ne možemo, ne možemo ponavljati. Morate takve primjere davati prije. Evo, izgubljeno s jednim glasom, vrlo teško. Rekao sam potpuno jasno, amandman 65. 66 za, protiv, suzdržani, usvojeni. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeni 70 za, protiv, suzdržanih osvoje e, se. Cijelokupno mišljenje e, poimenično, poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Evo čak i mišljenja i tu na poimenično glasovanje, zatvorom 20 velikom većinom, usvojeno mišljenje. Hvala lijepo i čestitke Hajdi Hautala. Sada prelazimo na točku sedmu, glasovanje o razrešnici proračuna 8, 9, jedanaest Europskog razvojnog fonda. Da li paul Rivik želi kazati nekoliko riječi? Ne. Idemo ravno na glasovanje. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržanih usvojen amandman 2 za. Protiv suzdržanih osvojen e, amandman 3 za, protiv usvojen amandman 4 za, protiv suzdržanih. E, provjeravamo četvrti amandman. Otvoren glasovanje. Amandman 4. Zatvoren glasovanje. Osvojen sa dva glasa više. Amandman 5 za, protiv, suzdržanih, provjeravamo amandman šest u dva dijela, prvi dio, prvi dio amandmana 6 za, protiv, sudržanih, usvojen. Drugi dio, amandmana šest za, protiv, sudržanih, provjeramo drugi dio amandmana 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijem. Amandman sedam za, protiv, sudržanih. Provjeramo pravile sedmog amandmana. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Amandman osam za. Protiv. Suzdržani. Provjeravamo amandman broj osam. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbijen. Amandman broj 9. Za. Protiv. Suzdržani. Provjeravamo amandman 9. Otvoren glasovanje. Zatvoram. Odbijen. Deseti. Za. Protiv. Suzdržanih. Usvojen. Jedanesti. Za. Protiv. Suzdržanih. Odbijen. 12. za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo 12. amandman. Otvoram glasovanje. Da se svi glasovali. Zatvoram. Odbijen. 13. amandman za, protiv, suzdržani, odbijen. 14. za, protiv, suzdržanih, usvojeni. Dakle, pojmeničnim glasovanjem, otvoram glasovanje vezano uz cijeli mišljenja. Da li su svi glasovali? Ukupan otvoram mišljenje. poimeničnim glasovanjem, zatvoram glasovanje. Velikom većinom čestitamo gospodinu Ribiku. Prelazimo sada na osmu točku dnevnog reda. Da. Dakle, točka osma dnevnog reda. Glasovanje o e, različnici za Europsku komisiju. Amandman 1 za, 2 protiv, suzdržano, usvojen. 2 za, protiv, suzdržanih, odbijen. 3 za, protiv, suzdržani. Provjera amandmana 3, otvoram glasovanje. Da svi glasovi. Zatvoram. Odbijen. Amandman 4 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržanih, usvojen. Drugi dio, za, protiv, suzdržanih, provjeramo drugi dio četvrtog amandmana, otvoram glasovanje. Zato odbijen. Amandman peti o, zapravo podijelimo. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržanih, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržanih, usvojen. Ne? provjera, drugog dijela petog amandmana. Zatvorno glasovanje. usvojen. Šesti amandman, ponovno u prvi dio, za, protiv, sudržanih, usvojen. Drugi dio, šestog amandmana, tko za, protiv, provjet ćemo drugi dio šestog amandmana, otvorom glasovanje. zatvoro Usvojen. Amandman 7 za? Protiv? Provjera. Sedmog amandmana otvoram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvoram. Usvojen. Amandman 8 za. Protiv. Suzdržanih. Usvojen. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržanih. Odbijen. Podijelujemo amandman prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržanih usvojen. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržanih? Ne znam što socijalisti rade. Evo, otvaram glasovanje e, za drugi dio amandmana deset. Zatvoram. Da, osvojen. amandman 11, ko je za? 11. E, amandman.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 možete ponoviti? E, tijekom prethodnog glasovanja e, sam e, pritisnula gumb, međutim moj glas nije bio uzet u obzir. Ja sam stvarno pritisnula, međutim nije bilo nikakvog efekta. Can we do Amandman 10, drugi dio, ponovit ćemo, kolege zamolio. evo, vidimo da li njegova kartica je ispravna. Možete li staviti karticu? Evo, provjerit ćemo vašu karticu na sljedećem glasovanju. Dakle, nećemo se vraćati na sljedećem amandmanu i to prije što glasim glasovanje. Idem, prelazimo na sljedeći amandman. E, to je amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije Amandman 12. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržanih. Provjeravamo amandman 13. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovani? Da. Vidim da je vaša kartica ispravna. Ali Ispravna je kartica koliko vidim. Dozvolite da zatvorimo ovo glasovanje, Tereza. Zatvaram glasovanje i usvojim. E, razlog zbog čega nisam dozvolio da se ponovno glasi, imali smo sličan zahtjev e, gospodinu Fuzujka koji je to tražio. Kada proglasim glasovanje ne možemo ponovno pokretati. Da, evo, sad je bila prva. Dakle, nije, nije bilo ni razlike u glasovanju jer je bilo 12.11. Ali mora kazati prije no što proglasimo otvoreno glasovanje ako kartica slučajno ne radi. Dakle, proglasili smo, imali smo već dva puta raspravu, otvorili sam glasovanje. Kada imamo, dakle, rezultat glasovanje, ne možemo tražiti ponovno glasovanje, e, ljudi zaboravljaju, ne, nema pažnju usmjerenu na to i evo, i ukoliko kolega, ako vaš stroj ne radi za glasovanje, onda to molim da signalizirate prije toga. Sad je jasno, vaš e, uređaj radi i jasno je sve skupa vezano s Isto, isti postupak imamo i na plenarnoj sjednici. pojedinačno glasovanje, za ukupno mišljenje. Da su svi glasovali? Svi uređaji rade, zatvoren glasovanjem. Velikom većinom usvojeno mišljenje. Čestitke je Paolo Rivigu, toliko današnjeg glasovanja. Ako ne ostajete na sljedećim točkama dnevnog reda, molim vas da u miru i tišini napustite dvoranu kako bismo mogli nastaviti s našim dnevnim redom. Okay, colleagues, we now move on to item 9 and 10. Prelazimo na točke 9 i 10, a njima ćemo se baviti zajednički, zajedno, jer su povezane. Radi se o novoj ulozi Europske komisije vezane, vezanoj uz e, investicije. Dakle, Točka 9 e, je jamstveni fond za e, vanjska djelovanja. Kad je riječ o investicijskim projektima izvan Europske unije, e, to je povezano s pravilom 54 poslovnika, a odbor za proračun je nadležan. Prvo mišljenje za jamstveni fond za vanjska djelovanja ima za cilj proširiti Eh, mandat za vanjsko kreditiranje EIB-a. Eh, e eh, komisija stvara plan za vanjske investicije koja će, će imati dva ova dijela, a poslije podne u pet sati imat ćemo zajednički sastanak s AFET-om kako bismo razgovarali o trećoj komponenti, a to je EFSD, Europski fond za održivi razvoj. Cilj je da se zapravo e, potaknu privatne investicije u zemljama u razvoju. E, s, nama je Nir Deva koji je izvjestitelj za oba mišljenja. Izvolite. Budući da ste spomenuli prije svega E, jamstveni fond za vanjska djelovanja, nakon toga jamstvo Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka. E, ja bih htio govoriti o tome. E, kad je riječ o komisijnom prijedlogu, oni predlažu da upravljanje imovinom preuzme od EIB-a Europska komisija. Dakle, komisija bi trebala preuzeti upravljanje imovinom jamstvenog fonda od e, Europske investicijske banke. Dakle, trebamo vrlo pažljivo o tome razmisliti, a imamo, trebamo imati na umu da e, komisija već upravlja e, sedam, sa milijardi eura, što pretpostavlja da ima i dovoljno osoblja i stručnog znanja da upravlja tim fondom a e, da se pritom e, ostvare uštede zato što se neće više morati plaćati E i B u naknada za upravljanje tom imovinom. Tijekom e, cijelog razdoblja VFO-a moglo bi se bi se uštedjeti 66 milijuna eura na toj naknadi. Cilj prijedloga Europske komisije E, dakle da Europska komisija preuzme upravljanje imovinom, a da pritom e, sve to bude pod e, nadzorom revizorskog suda i Europskog parlamenta. Nakon preuzimanja upravljanja imovinom, revizorski sud trebao bi ocijeniti kako komisija obavlja tu ulogu. U slučaju da E, dođe do značajno negativnog, negativne ocjene e, komisije upravljanju imovinom, upravljanje imovinom trebalo bi se e, ponovno vratiti EIB-u. Doista ću pozorno saslušati vaša mišljenja o tome. Kad je riječ o, točki broj 10, revizija va, mandata za vanjsko kreditiranje dala nam je mogućnost da vidimo kakva je to uloga EIB-a vezano uz e, plan za vanjsko investiranje. Taj plan je značajan katalizator za održivi e, rast i e, otvaranje radnih mjesta ukoliko se to čini kako treba. Time se potiču privatno javna partnerstva te se zapravo podržavaju mala, srednja i mikro poduzeća i isto tako se kombiniraju e, sredstva Europske unije, e, država članica, financijskih institucija e, i, privatnog sektora da bi se postigao jači učinak. Zapravo se stvara, ostavlja vrlo mala mali operativni manevarski prostor u području Afrike. Mm, a u prijedlogu komisije se definira i plafon za to vanjsko kreditiranje. I za Afriku bi se smanjile investicije za 50%, a bankarska aktivnost eh, bi isto tako zabilježila značajan pad. Stoga mi predlažemo da se dodatno 3,5 milijardi eura izdvoji uz ono što predla, predlaže komisija kako bi EIB zadržao svoje vanjsko djelovanje na sadašnjoj razini e, um, što nadilazi um, EIB-ov paket za otpornost. E, koji nagrizaju aktivnosti koje se odnose na upravljanje e, izbjegličkom i migrantskom krizom. E, trebamo imati dugoročnije ciljeve koje se odnose na održivi razvoj i na otvaranje radnih mjesta, a ne da usmjerimo sve napore na suočavanje sa migracijskom krizom suočavamo se s velikom krizom i na neki način trčimo slijepo e, prema rješavanju tog problema, a zaboravamo, zaboravljamo da da će e, za 40 godina Afrika imati stanovni, e, više od 2 milijarde stanovnika. Dakle, trebamo imati dugoročnu perspektivu. I što onda? Gdje će oni doći? Doći će ovdje. Dakle, e, ono što smo primijetili da se događa, dakle znamo što se događa na Bliskom istoku, s ISISom i tako dalje, došlo je do migrantske krize, e, to bi moglo biti puno manje važno pitanje od situacije s kojom ćemo se morati možda suočiti kada dvije milijarde ljudi krenu ovdje zato što tamo nemaju uvjeta za život. Trebamo im omogući, biti partneri omogućiti da rastu. E, trebamo gledati naprijed prema tom razdoblju i trebamo pomoći tim zemljama da ostvare svoj potencijal korištenjem e, ovog sjajnog instrumenta koji nam je na raspolaganju u ovome trenutku. Velika većina e, prisilno prognanih osoba Dakle, 89% e, migranata su oni, ali trebamo praviti razliku između dugoročnog razvojnog plana u kontekstu e, ciljeva održivog razvoja koji uključuju i e, rješavanje dubljih razloga migracije i pokušavanja da se pomogne izbjeglicama i migrantima u područjima pogođenima krizom. Isto tako smo rekli da je potrebno pružiti potporu malim i srednjim poduzećima da, e, da lakše dođe do kredita. Uzim, imajući u obzir da 70% malih i srednjih poduzeća na novim tržištima nemaju pristup kreditu, trebamo im pomoći da dođu do financija i da pronađu um, rješenja kako bi došli do financijskih sredstava, čime će se pomoći ostvarenje uh, rasta i otvaranje radnih mjesta i kako bi e, ljudi tamo mogli ostati živjeti umjesto da se spakiraju i krenu drugdje. Dakle, imamo e, dugoročni i kratkoročni e, cilj i oba moramo uzeti u obzir. Hvala. Imamo izvjestitelje u sjeni. Prvi je gospodin Rubik iz Pučana, a nakon toga ćemo prijeći na druge klubove. Izvolite. Na početku kolege Devi bih želio zahvaliti jer kolega Deva je zaista vrlo dobro sažao stvari. Za nas u parlamentu u prvom riječ je o tome da zapravo prava nadzora revizorskog suda osiguramo, jer revizorski sud je jamstvo da će se sredstva optimalno koristiti, a mi želimo imati nadzor na time da li u komisiji ili u EIB-u zaista ovi programi optimalno se realiziraju, odnosno gdje u konačnici sredstva mogu biti najučinkovitije iskorištena. Performance-based budgeting kako mi to zovemo, to je polazište, e, kako bi porezna sredstva koje su nam povjerili građani najbolje iskoristili. Dakle, mi želimo imati jedan princip e, četiri oka, dvostrukog nadzora, dakle, europski e, revizorski sud koji će to pratiti, ali i parlament sa odborom za nadzor proračuna kako bismo na vrijeme imali sve relevantne informacije i kako bi naš odbor i u brojčanom smislu dobio dokumentirane podatke. Želimo također vidjeti gdje se u proračunskom planu Europske unije u odboru za kontrolu proračuna imamo i zakonodavne temelje koji kao takvi to završetka mandata imaju i svoju potkrepiću dokumentaciju. Jako je važno da sva sredstva budu iskorištena na upravo svrhovit način, a također želim kazati da imamo premalo istaknutih e, priča o uspjehu koje bismo mogli E, na neki način prenijeti našim građanima i pokazati kako se doista koriste ova sredstva i koje su to koristi za građane u zemljama i razvoju koje donose ova sredstva. Sve je to još uvijek netransparentno, jako malo se izvještava o tim uspjesima, a mislimo da mi u našem odboru imamo pravo razmišljati o praktičnim uspjesima u svakodnevnom životu kako bismo evo i u razvojnoj politici ovo doveli u središte svih zbivanja, da pokažemo gdje završavaju sredstva, koji su učinci tih sredstava, a mogu isto tako se suglasiti s time ako bi komisija u budućnosti upravo ovakvu komunikaciju uspostavila i da koristi sredstva prema, naravno, određenom načinu. Svi imamo interes, poglavito kad je riječ o migracijskoj krizi, da mijenjamo naše politike, pokazalo se da, nažalost, moram kazati, nije donijela one rezultate koje smo mi htjeli na neki način u našem odboru da se dogode, a samo usredotočivanje na ruralno područje svakako mora biti u središtu pozornosti, prije svega kad je riječ o otvršćivanju e, očvršćivanju samih malih i srednjih poduzeća, meni je jako stalo do toga. Znamo da e, samostalnost e, u poslovnom smislu žena, a isto tako to je jedno od sredstava kako bismo bili još uspješniji, još učinkovitiji. Pospješivanje upravo malih poduzeća kojima rukovode žene, mi recimo takve teme ne nalazimo. Ja bih volio kada bi komisija preuzela upravo te programe i kad e, svake godine možemo onda u budućnosti gledati kakvi su to koraci napred, apsolutno je potrebno da postanemo aktivni i u tom području. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospodin Frunzulika. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prije svega dopustite mi da čestitam izvjestitelju na sjajnom doprinosu. E, ovaj prijedlog zapravo uvodi četiri amandmana u postojeću e, uredbu. Govori se zapravo o novom izvoru financiranja e, za ovaj jamstveni fond. Drugo, e, višak od 10% iz tog fonda, sada se radi o postotku od 9%, će se vratiti, ponovno uplatiti u proračun E, cilj je da se osigura veća financijska e, sposobnost kako bismo se bolje nosili e, sa rizikom od gubitaka u slučaju financiranja ovakvih investicijskih operacija. Kao što znate, komisija već upravlja e, jamstvenim fondom. E, predloženi transfer ima za cilj da se dodatno e, učvrste već postojeće aktivnosti komisije. I četvrto, komisija će parlamentu i revizorskom sudu redovito podnositi izvješće o upravljanju tim fondom, što je dobro E, i na taj način će se bolje ostvariti e, suradnja svih institucija. Kao što sam već rekao, mi se slažemo s prijedlogom i htio bih istovremeno reći izvjestitelju, našem dragom e, kolegi Devi, da je potrebno provesti vanjsku ocjenu učinka od strane revizorskog suda nakon dvije godine nakon transfera e, funkcije e, upravljanja imovinom. Stoga mi predlažemo izvjestitelju da uzme u obzir da kad je riječ o ocjeni adekvatnosti ovog postotka od 9%, odnosno 13%, da se i ta ocjena uvrsti u godišnje izvješće koje podnosi Europska komisija. Evo s tim ću završiti. Hvala. Gospodin Marcelesi u ime zelenih. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću se usredotočiti na drugu točku, na ja, ja sam izvjestitelj u Sijeni za zelene. E, mi ćemo podnijeti nekoliko amandmana. Prije svega dopustite da podsjetim da na, dakle na sljedeće. Htio bih reći da da je dobro da se ovdje spominje i Pariški sporazum, ali ako doista želimo ostvariti ono što je zapisano u Pariškom sporazumu, e, mi trebamo ostvariti rezultat od e, ne dva stupnja, već e, stupanj i pol. Dakle, mi trebamo biti ambiciozniji, pogotovo kad je riječ o pojedinim zemljama. Drugim riječima, kad je riječ o transakcijama EIB-a, ne bismo smjeli dopustiti nikakve subvencije za fosilna goriva. Mislimo da je doista bitno da se pobrinemo da, e, da se svi toga drže. Također smo zabrinuti zbog visoke razine migracija e, i njihovih uzroka. E, mislim da uvjeti nisu potrebni, te da ih treba povući. Trebamo isto tako se učinkovito boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza i potrebno nam je izvještavanje po zemljama kako bismo u tome uspjeli. Još jedna važna stvar je nedostatak transparentnosti Mi bismo željeli da se razina transparentnosti poveća u pogledu djelovanja i transakcija EIB-a. I na kraju, mi mislimo da bi Europska investicijska banka trebala razraditi e, politike koje se temelje na zaštiti ljudskih prava. To se trenutno ne događa i mislim da bismo do kraja ove godine to trebali uvesti kako ne bi e, smo imali ulaganja e, Europske investicijske banke kojima bi se izravno ili neizravno podrivala ljudska prava. Evo, to je ono za što se mi ovdje zalažemo. Hvala. E, hvala. li se još netko drugi za riječ? Daću riječ komisija, a onda se vi možete javiti za riječ. Ja bih htio postaviti pitanje komisiji. Nama nije lako bilo dogovoriti se oko e, transfera e, funkcije upravljanja imovinom e, s EIB-a na komisiju. Iako smo svjesni da će se ovime uštedjeti dosta novca i to je važan faktor. I ja znam kako se novac prikuplja, to sam činio u Londonu. Govoreći razgovarajući o ovoj temi u Londonskom sitiju, ako imate 10 e, milijuna eura vrijedan projekt, potrebno nam je vrijeme da ocijenite koliko je taj projekt dobar. Stoga morate e, provjeriti sve podatke, e, pravno stanje, trebate napraviti analizu tržišta, kvalitetu zaposlenika prije nego što uložite novac u taj projekt. Sve to zahtjeva određeno vrijeme i e, ugrubo gledajući, svaki milijun eura zahtjeva otprilike, prema našim procjenama, otprilike 15 e, radnih dana. Otprilike. Znači 15 radnih dana za svaki uloženi milijun eura. Kad govorimo o 60 e, i 5 milijardi eura e, na, na to otpada 23 tisuće radnih dana. Dakle, mene zanima što komisija misli, kako će riješiti e, taj, e, to veliko opterećenje koje će morati podnijeti, kako će ocjenjivati poslovne planove, obavljati due diligence, napraviti analizu tržišta, konkurencije i tako dalje. Tijekom e, obavljanja funkcije upravljanja imovinom e, koju će preuzeti. Zato što samo iskustvo pokazuje kako će se stvari e, odvijati. Imamo novac, dobit će ga komisija, komisija će ga uputiti nekome u zemlje u zemlji u razvoju, zatim će se e, projekt ocijeniti na terenu i zatim će se donijeti odluka hoće li se projekt financirati ili ne. I ostvarit će se profit ili ne. Ako se ostvari profit, onda će se e, kreditoru vratiti novac. I nakon toga se stvara krug e, gdje se sve više novaca može uložiti, sve više partnera i sve više projekata može se stvoriti i začarani negativni krug e, pa se novac može gubiti. Dakle, mene zanima koliko ljudi u komisiji će biti zaduženo za upravljanje imovinom, a pritom imaju e, e, iskustvo, relevantno iskustvo u tom području. Dobro, hvala. To je pitanje za komisiju. Imam i ja pitanje za komisiju prije nego što ćemo njihov odgovor. Čuli smo da je ovo dio e, paketa za EIP. Dakle, radi se o vrlo sveobuhvatnom paketu, a poslije ćemo isto tako, dakle kasnije ćemo govoriti i o FSD-u. Možete li reći kako se te dvije stvari nadopunjuju? Jer pokušavamo shvatiti u redu, vi to stavljate u paket, kažete da će se neke stvari promijeniti, E, čemu će služiti jamstveni fond za EFSD i e, jamstveni fond za vanjsko djelovanje? E, kao što smo kao što smo čuli pitanje malo prije. ovdje gospodina Randolfija, zatim gos, Marcial Maren i, gospodina Weinberga. Je li tu netko iz Defkoa? Dakle, to su imena koja imam na dokumentu. Evo, ako ste vi tu, molim vas da prvi vi uzmete riječ, a nakon toga predstavnik e, DG Hvala lijepa, ja sam Sam Weinberg, zahvaljujem izvjestiteljici, zahvaljujem izvjestitelji isto tako. Predlažem da započnemo s ovim posljednjim e, pitanjem komplementarnosti između EFDM-a i ovog prijedloga. Oba su najavljena u rujnu kao sastavni dio vanjskog plana ulaganja i doživljavamo ih kao dvije komplementarne strane plana. Produženje ELM-a bit će produženje jednog vrlo uspješnog programa koji smo sa Središnjom bankom provodili već desetljeća traje i nadamo se da na temelju određenog broja promjena koje smo ponudili da će se moći nove standarde, jamstva, zajmove i druge oblike ulaganja moći ponuditi u regijama u kojima uobičajeno funkcioniraju na temelju ELM-a, ali sa novim ciljevima, a ti su osnažavanje otpornosti samih zajednica na koje je utjecala migracijska kriza, Bliski istok, Zapadni Balkan, Sjeverna Afrika. Ono što smatramo da spada pod EFST e novo jamstvo, ne LM više, već novo jamstvo koje je bilo otvoreno jednom širom spektru međunarodnih financijskih institucija uz središnju banku koje bi ovo jamstvo upotrebile da se na inovativne, vrlo inovativne načine, ne samo uobičajeno pozemljivanje koje je također vrlo nužno, ali se nadamo da će to ovo novo jamstvo inovativnije zajmove nuditi, Dakle, pokuš, da će pokušati privatne investicije e, dovesti ondje gdje do toga inače ne bi moglo doći. I to ne samo u Sjevernoj Africi, već i subsaharskoj Africi kao i u istočnom susjedstvu. Dakle, proizvodi ovih dvaju programa se poprilično razlikuju i međusobno su komplementarni. Uz to sve, uključ uključivanje središnje banke u strateškom odboru, dakle u upravljanju novog FSD-a, trebalo bi omogućiti da bilo gdje u susjedstvu gdje dolazi do geološkog zemljopisnog preklapanja, gdje možda postoje pitanje da li je nešto više za EFST ili za ELM, gdje dolazi do dvojbe da bi uključivanje središnje banke u takve upravljačke strukture moglo dopustiti jedan pregled svih programa kojima se banka bavi kako bi se preklapanja mogla izbjeći. Što se drugog pitanja tiče fonda za javstvenog fonda, bojim se da ne mogu odmah sada vam dati točne statistike i brojke, ali znatna priprema je uložena već u ovo i imamo vrlo, vrlo detaljna objašnjenja koja vam svakako mogu proslijediti ukoliko to želite, a koja objašnjavaju vrlo, vrlo detaljno naš prijedlog iz ovog transfera. Radi se o nečem tehničkom, ali naš je stav prilično jednostavan, dakle Sad imamo i osoblje i opremu i procese kako bismo se mogli sami baviti upravljanjem imovinom bez dodatnih troškova. I to radimo već samstvenim fondom EFSI. I smatramo da možemo na ovaj način profitirati na temelju ekonomije razmjera i uštediti milijon eura koje plaćamo u naknadama trenutno. Dakle, banka je do sada stres jedan posao određivala, ali u pokazala se prilika da se nešto novca uštedi, to bismo voljeli iskoristiti, kao što je izvjestitelj rekao, očekujemo da će ta ušteda stvoriti 66 milijuna eura dodatnih zajmova tijekom cijelog višegodišnjeg financijskog razdoblja. I još samo jedan dodatni komentar što se nacrta mišljenja tiče. On uključuje brisanje Rusije iz popisa prihvatljivih i potencijalno prihvatljivih zemalja. Kontaktirali smo kolege iz vanjske službe za to i smatramo da skidanje Rusije s tog popisa bi uklonilo bilo kakvu fleksibilnost koja bi nam mogla trebati u nadolazećim godinama što se tiče razvoja političkog konteksta. I primjerice mogla bi spriječiti i ciljene ciljeno pozemljivanje u Rusiji na temelju zaključaka vijeća ministara vanjskih poslova u Ožujku. A trenutno e, zaključci Europskog vijeća iz 2014. zabranjuju pozemljivanje Središnje banke Rusiji trenutno. Hvala. Zahvaljujem da ćemo reći sada izvjestitelju. Ispričavam se prije toga devkom. Ne znam tko je ovdje, Zabravila sam ime. Kristen Peterson, s glavne uprave DEVKO. Ne želim prejudicirati raspravu koja će započeti u pet sati. Potpisujem sve što je rekao kolega iz Ekfina što se tiče komplementarnosti i tu bih onda stao. Čula sam da je Europska središnja banka prisutna. Pa riječ dajem Mariješu Baragen, zamjenici ravnatelja za kreditiranje Europske središnje banke. Hvala. Ja sam Riješa Varagen i ravnateljica sam operative u Europskoj središnjoj banci vezano uz vanjske djelatnosti u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Dakle, velik broj tema o kojima danas trenutno raspravljamo primjenjive su u regijama za koje sam ja nadležna. Željela sam se pozabaviti dvama pitanjima koja su spomenuta upravljanje imovinom i komplementarnost između e, vanjskog mandata i vanjskog plana pozemljivanja. Što se tiče upravljanja imovinom, sviđa mi se na koji način pitanje postavljeno, a to je bilo rekavši da je dokaz bilo čega u praktičnoj provedbi. A ovdje je zadužena Europska investicijska banka kao banka Europske unije, pa pretpostavljamo da je najbolje rješenje u ovoj fazi to da se upravljanje imovinom prepusti profesionalnoj banci, institucija Europske unije, da se procjena, kao što je predloženo, nastavi i u određenom trenutku verificira i odluči da li je bolje to ostaviti pri banci ili da se to prebaci te zadatke na Europsku komisiju. Da se sada ovo učini, da se sada to prebaci, a kasnije čini procjena, možemo se zapitati na temelju čega je to učinjeno. Ne sumnjamo svakako u iskustvo komisije, ali možete biti uvjereni da imate profesionalce u banci Europske unije koji se time bave. Što se drugog pitanja tiče komplementarnosti između vanjskog ulagačkog plana i mandata za pozemljivanje, moramo imati na umu da mandat već postoji desetljećima i druge strane, investicijski plan vanjski je nova inicijativa koju pozdravljamo, a koja bi se trebala baviti onime što nazivamo slijepim pjegama. Koji su dakle ti instrumenti koji se ne mogu ponuditi na temelju postojećih kapaciteta, a to su oni koji EFST, vanjski plan za pozemljivanje, bi trebao se, kojima bi se trebao baviti. Ne želimo duplicirati stvari, znamo da su velike potrebe, pa pokušamo potrebiti raspoložive kapacitete i popraviti stvari ondje gdje imamo nedostatke. Ako su za to također potrebne druge institucije, njihovo sudjelovanje, to je nešto što je dobro došlo, ali pobrinimo se da ne dupliciramo posao. Hvala. Kratko samo izvjestitelj. Ovo su valjene stvari, valjene točke koje smo čuli, zbog čega procjena tek nakon samog prebacivanja odgovornosti. Na problem je tome što vi naplaćujete naknade, što je u svakom slučaju određeni trošak. Spomenuli ste i 66 milijuna, iako je DigiFin što se mene tiče doista vrlo tanak argumenta ima, mi smo skloni pružiti im priliku da to provedu uspješno u djelo. No, Digifin nije odgovorio na moje pitanje, a to je koliko ljudi imate na raspolaganju koji mogu se baviti procenama projekata kada govorimo o malim i srednjim poduzetnicima i kada govorimo o tisućama i tisućama predloga, dakle gomilama, hrpama papira i dokumenata, poslovnih planova, koliko ljudi imate koji se mogu baviti tim konkretnim predlozima kako se novac ne bi izgubio. i kako bi se također mogli reći da je to dobra investicija. Tko će dakle sam taj terenski posao odraditi? Koliko ljudi za to imate? Pitanje dakle možda nije precizne brojke, ali da li postoji raspored posla za tako nešto radnog opterećenja? E, Središnja banka je govorila o profesionalcima, implicirajući da vi to nužno niste. No ipak upravljanje jamstvenim fondom nije sama procjena projekata, možda se radi o drugačijem poslu, možda, dakle da pokušamo razjasniti tko je za što zadužen. Za početak, slažem se 100% sa središnjom bankom. Komisija nije investicijska banka i mi se ne bavimo poslom u toj maniri. Dakle, ne procjenjujemo projekte na način na koji to središnja banka radi. Oni su profesionalci koji su za taj posao zaduženi, prolazeći projekt kroz projekt i naravno im je poseban status u sistemu i odgovorni su nam na temelju postupka u kojem i mi preglavamo projekte, ali oni su zaduženi za sam posao. Upravljanje imovinom je vrlo specifična funkcija, u potpunosti odvojena od ulaganja u pojedine projekte. Više se radi o sovrstnoj pozadinskoj aktivnosti e, koja se bavi upravljanjem jamstvenim fondom koji je komisija postavila kako bi zaštitila europski proračun od e, bilo kakvih problema. Dakle, ne radi se o investicijskom bankarstvu, već o jednoj tehničkoj funkciji. Dakle, mi imamo svoj trading floor od Luksemburgu, imamo investicijske profesionalce koji na tom lokaciji rade, upravljamo si jamstvenim fondom. Dakle, to je posao u kojem smo mi profesionalni i imamo iskustva i provjerili smo rezultate i svoju mogućnost rada sa središnjom bankom i zaključili da su usporedivi ako naš nije čak i možda malo bolji. Teško je usporediti, ali dobar posao odrađujemo i e, uvjereni smo da je to jedna manja tehnička funkcija koju sada možemo preuzeti, odraditi kako bismo štedili novac za Europsku uniju. Dobro, ovo raspravu možemo nastaviti sa proračunskim odborom. Rok za podnošenje amandmana 2. ožujka u podne. Glasat ćemo 21. ožujka. Zahvaljujem izvjestitelju i komisiji. Okay, colleagues, we can now move on to item 11. 11. točka dnevnog reda, vodeća inicijativa Europske unije o tekstilnom sektoru. ne smo razmjenu stali o tome prije par tjedna, no prije nego što riječ dajem izvjestitelju da čujemo nešto više o stotinama amandmana. bi, pozdravila bih najprije izaslanstvo iz Malija i to ću učiniti na francuskom. Dragi kolege, E, zadovoljstvo nam je što danas možemo primiti delegaciju kolega koji su zastupnici u Narodnoj skupštini e, Malija koji su u posjetu Briselu ovaj tjedan u okviru e, udruge europarlamentaraca za Afriku. Dame i gospodo, dragi kolege iz Malija, dobrodošli u naš odbor. Mi apsolutno želimo raditi na razvoju, e, na odnosima s Afrikom i želimo vam e, kvalitetan boravak u e, Briselu. Hvala što ste došli, hvala našim kolegama iz Malija što su nam se pridružili. Um, Laura Sanchez, dakle, ima niz amandmana na svoje izvješće. OECD je sada već usvojio smjernice za ovaj sektor, pa predajem riječ izvjestiteljici. Hvala Linda. Prije svega zahvalila bih svim kolegama na amandmanima i doprinosu ovom izvješću. 187 amandmana smo ukupno imali, od kojih svi dodaju i poboljšavaju elemente nacrta. Primjerice, poziv Europskoj komisiji da predloži zakonodavni prijedlog u skladu sa smjernicama OECD-a o održivosti ljudskih prava u globalnom nabavnom lancu u ovom sektoru, vrijednostnom lancu u sektoru. Što se tiče obvezujućih klauzula, ova inicijativa bi doista trebala postati učinkovita što se tiče sljedljivosti i transparentnosti Također se prepoznaje važnost sektora <clears throat> tekstilnog u Europi. postoje niz poduzeća, osobito malih i srednjih, koje proizvode tekstil. I moramo zaštititi ta poduzeća, a zakondavni prijedlog koji se ovdje nudi ne da bi, ih, da bi im naštetio, već bi suprotno tome podržao ih kako bi se izbjegao socijalni dumping je kada se odljivni predmeti i tekstil proizvode van Europske unije, kršeći ljudska prava, među drugim stvarima, to je nešto što je doista štetno. Smatramo dakle da bi dobro bilo ovo sve učiniti, no cijenim odnosno voljela bih da dobijemo podršku drugih, osobito s obzirom na važnost izvješća što se tiče ljudskog dostojanstva. Cijenila bih dakle podršku EPP-a, jer kao i sa rudama iz sukobima zahvaćenih područja EPP je pokazao spremnost na suradnju, kada postoji proizvodnja koja ne poštuje ljudsko dostojanstvo, koja ne poštuje e, radna prava, nužne su obvezujuće klauzule kako bi se stvari uredile. Radim dakle na uključivom kompromisnom amandmanu, odnosno više njih, sa kojima se nadamo da će svi biti zadovoljni, a 7. ožujka ćemo imati prvi sastanak u Sijeni i nadam se da će suradnja biti plodna, kao što je bilo i do sada slučaj. U ime odbora INTA su izvjestitelj ima riječ, nakon čega će naši izvjestitelji u Sijeni dobiti riječ. Hvala što ste mi dali priliku da vam se obratim kao cijelom odboru. Zahvaljujem prije svega izvjestiteljici na iznimnom trudu koji je očito uključen u ovaj dosje. Zahvaljujem svim odborima, na kolegama u odboru za razvoj kako bi vam mogao nešto povratnih informacija dati. Što se tiče dakle vodeće inicijative Europske unije o tekstovnom sektoru, ona je uspješno na jutros na odboru INTA. Doista sam zadovoljan sa tim ostvarenjem. A naše današnje rasprave također su pravodobne zbog toga što prošli tjedan u Dakaru došlo do paralelnog samita e, zajednički za sutra, bio sam pozvan, ali nisam mogao prisustvovati. A summit je bio platforma gdje su dionici razmijenili mišljenja i utvrdili prioritetna područja kojima se bave održivim razvojem tekstilnog sektora uključenih zemalja. Također se pokušalo pokušalo prikazati e, napredak u inicijativama za poboljšanje uvjeta radnika i sigurnosnih standarda. Da kako moramo djelovati kako bismo izbjegli bilo kakve daljnje e, smrtonosne industrijske nesreće, iskorištavanje radnika ili rad djece. No ovdje bih vam trenutno izložio tri točke na razmatranje. Prvo, smatram da je potrebno učiniti više i poduzeća to dobro znaju. Slažem se s izvjestiteljicom da ukoliko poduzeća planiraju nastaviti proizvoditi u Kambođi, Bangladešu i Vjetnamu, stvari moramo promijeniti. Mi to znamo, ali i poslovna zajednica je toga i takako svjesna. Privatna poduzeća već su počela reagirati u svom vlastitom interesu, radi svog vlastitog imidža i radi potrošača koji pokušavaju privući Poslovna zajednica je sve intenzivnije intervenirati kako bi se boljšala sigurnost rada i radni uvjeti u e, radionicama iz kojih oni kupuju. Međutim, dolazi i dalje do nesreća i još se više mora učiniti. Proizvodnju je potrebno reorganizirati najobičavajući način da se tekstilna industrija u zemljama razvoju učini sigurnijom i profitabilnijom je potaknuti proizvodnost i rezultate u onih bolje onih poduzeća kojima se bolje upravlja, a nesigurne tvornice jednostavno istjerati iz posla ili ih dovesti u poziciju gdje će morati zadovoljiti te standarde. Druga stvar, više ne smijemo prihvaćati korupciju. Moramo aktivnije se uključiti u rad s našim partnerima iz trećih zemalja kako bi se provodili već postojeći međunarodni, nacionalni i zakonodavni regionalni zakonodavni akti. Također moramo razmisliti što se događa sa lokalnim političkim korupiranim osobama, jer to je jedna od važnih prepreka u provođenju vladavine prava i općeg zakonodavstva. I za kraj treće, opasnost e, neuključenosti. Moramo biti oprezni kod novih zakonodavnih mjera na europskoj razini koje bi mogle dovesti do odvraćanja Europske poslovne zajednice od rada u trećim zemljama. To ne samo da bi naštetilo njihovom ugledu, već bi se razumna perspektiva tih regija i zemalja e, također e, naštetila. Procjenjuje se da će se bangladeško gospodarstvo učetverostručiti u sljedećih nekoliko godina, već zaposluju 4 milijuna otprilike ukupno stanovništvo je 31 milijuna milijun osoba, a ovdje se radi o za zaposlenim ženama i to je jedna drastična promjena do koje se do koje dolazi. Bangladesh utvrdi jedan novi cilj za ostvarenje 50 milijardi američkih dolara za 2021. izvoza. Ova je dakle industrija ključna za njihov ekonomski i socijalni razvoj i uvjeren sam da nam je potreban pristup koji je više globalno orijentiran, dugoročno gledano, a ne samo jedna vodeća inicijativa o tekstilnom sektoru. Moramo privatna poduzeća potaknuti da više rade i da učinkovito surađuju s partnerskim zemljama na poštivanju i provođenju relevantnog zakonodavstva, čime će naše međunarodne trgovinske politike doprinijeti ciljevima održivog razvoja uz odgovorno poslovanje. Trgovina sektorom u Bangladešu kao i u drugim siromašnim zemljama je važna zbog preferencijalnog pristupa važnim tržištima poput našeg u Europskoj uniji i u SAD-u. Uz to na putu je da dobije GSP plus status od Europske unije kada dođe do statusa e, zemlje u razvoju 2021. Dakle, to je naš način da ostvarimo rezultate, ne 2021. već odmah, jer dakle će početi ispunjavati, morati početi ispunjavati odnose poput bolja radna prava, sigurnost na radu, smanjenje utjecaja na okoliš i smanjenje korupcije. To su dakle sve reforme koje su dugoročne i to je i njihove vladi jasno. Hvala. Hvala vama što ste nam i ovaj trgovinski e, aspekt unijeli u raspravu. E, imamo sada izvjestitelje u sjeni. Ako bi ljudi mogli biti kratki, bila bih zahvalna. Možda na dvije minute po osobi. Gospodin Schoenfeld. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, omawiane sprawozdanie jest... Hvala lijepa. Ovo izvješće čini se kao da je izuzetno važno, s obzirom da se bavi izuzetno važnim tematskim cjelinama, postavlja se ipak pitanje kako ćemo i na koji način ćemo iskoristiti sve prednosti u trgovini između pojedinih zemalja. Cilj je zapravo da se poboljša životni standard kako u Europi, tako i u drugim dijelovima svijeta i na drugim kontinentima. S druge pak strane, ideja koja se ovdje postavlja je da se na neki način osigura e, poveznica između uvoza i izvoza, a što je zapravo najbolje unutar evropskih demokracija, a to je poštivanje ljudskih prava, ali i prava radnika sve te komponente koje su povezano sa odnosima između poslodavaca i radnika. Povrh toga moramo također osigurati i preduvjete da ćemo se upravo ponašati prema shodnosti same situacije. Postoje isto tako i radikalni zahtjevi u trgovinskom sektoru onoga što treba izbjeći pod svaku cijenu. Ne smijemo ni na koji način potkopavati gospodarsku situaciju naših e, partnera. Ako ostanemo čvrsti u našim pozicijama, to bi zapravo moglo poništiti i uništiti same gospodarske situacije u ovim zemljama o kojima je riječ. Neću sada poboljšati svoj život ukoliko ću nečiji drugi život e, uništiti. Stoga moramo imati ravnotežu između ciljeva s jedne strane i s druge strane kapaciteta naših partnera e, koji moraju ispuniti određene uvjete. To je temelj e, i ovo je upravo isto tako i tema o kojoj govorimo. Ali postoji još e, dakle, povezana tema koja nije samo o tekstilu i odjevnoj industriji. Želim iskoristiti priliku, znam da sam prekoračio e, vrijeme i da je jako malo vremena, ali želio bih prozboriti i o jednom od amandmana. Ja sam na neki način bio iznenađen a isto tako i sadržajem jednog od amandmana, doista je iznenađen, ali čak možda i uvrijeđen samim sadržajem, a to je amandman broj 87. Ne znam da li autori ovog amandmana uopće zastupaju države o kojima govore. O, tu se u amandmanu spominje i Poljska. Oni zapravo optužuju Poljsku za kršenje prava radnika dakle i Poljsku i neke druge države, te isto tako i kršenje e, međunarodnih e, radničkih prava za koje se Poljska obvezala poštivati ih. Poljska je država u kojoj vladavina prava još uvijek jest na snazi, a to vrijedi isto tako i za e, dakle, prava radnika. Vrlo smo e, oštri u primjeni toga, a isto tako i međunarodna e, dakle, organizacija radnika, a isto tako bih želio kazati da se svakako stvari poštuju kod nas. Ja bih isto tako želio zamoliti autore ovog amandmana da ovaj amandman ne prođe. To je vrlo kratko. Hvala vam lijepa. Neki su ovdje, neki će odgovoriti na vaše pine. Ani lice, u ime socijaldemokrate. Gospođo predsjednice, hvala lijepa. Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama na svim amandmanima, a isto tako i na izvješću naš kolega Lule. Sami amandmani kao takvi e, svakako ćemo izvješće i e, doraditi. Želim isto tako i zahvaliti na amandmanima koje su kolegice i kolege e, van granica svojih klubova potpisali, te tu mogu iščitati jedan zajednički konsenzus kako bismo došli eto, do kompromisnih rješenja u ovom trenutku smo malo ispred vremena jer upravo komisija još nije predstavila ovu vodeću inicijativu. Kratka pozicija socijaldemokrata, mi smo za jasne, obvezujuće e, zakone e, u, na europskoj razini, prije svega kada je riječ o smjericama OECD-a za tekstilnu industriju i E, industriju obuće 8. veljače. Imali smo sastanak e, većeg broja dionika, u raspravi je i Njemačka, gdje su zapravo nacionalne inicijative i njemačke inicijative preuzete i ambiciozno stavljene na razinu evropske zajednice. Pored toga nam je potrebno da moramo poboljšati radne uvjete, prije svega su nam potrebni pregovori o plaćama i naknadama, a isto tako i sindikalno organizacijske e, uvjete moramo poboljšati, a želimo zahvaliti svim onim volonterima, inicijativama istih koji su dali svoje prijedloge. Carinske preferencije za tekstil koje je proizveden na održiv način za e, dakle treba nam e, za e, same materijale, isto tako i e, uvjete za stvaranje održive proizvodnje, te isto tako situacija u nekim članicama gdje uvjeti rada i uvjeti plaća nisu na istoj razini. To je bilo dobro da se proživljava i u Europi sami ciljevi održivog razvoja. Trebali smo to svakako biti kao jedna najbolja praksa na području zajedničkih e, ciljeva u pogledu održivog razvoja. Hvala lijepa. Ne vidim gospođu Feru, gospodin Saradin. Đuren Sarantin je mezarnih. Izvolite. Hvala. Čula sam kolegu kako je spominjao Polsku i tekstilni sektor na samom protestu, ali dozvolite da kažem nešto o nizozemskoj situaciji. E, sindikati su govorili o uvjetima rada u lancu trgovine Primark. Ako je to situacija u zapadnoj Europi, pokazuju kakvi su uvjeti u tekstilnom sektoru na drugim mjestima naše kugle. Ja stoga mislim da bi bilo potrebno ustrojiti jedno takvo zakonodavstvo koje bi bilo sugledno suradnja između socijalnih partnera, kao što je to slučaj u Njemačkoj, ali i u mojoj državi. Međutim, ne ukoliko ta suradnja između tekstilnog sektora, civilnog društva i civilnog društva na neki način e, i kašnjenje samog zakonodavstva koje treba provesti. Dakle, same ideje i samih inicijativa u Nezemskoj nije se mogao postići sporazum kako će u konačnici izgledati jedno takvo zakonodavstvo. Dobrovoljne inicijative su dobre sve dok ne odgađaju samo donošenje zakonodavstva. Nije to početna pozicija. Pozicija prije, započela je prije nekoliko desetljeća, a danas je običajno da imamo kavu proizvedenu na fair osnovama, a isto tako proizvedena pod eh, dobrim uvjetima i radnim okolnostima. Mi dakle za dva tjedna ćemo eh, razgovarati i odlučivati o konfliktnim mineralima. Za dva tjedna će se ovo odvijati. što smo učili? Mi smo koristili smjernice OECD-a kako bi se e, proučila stavka i postavili to kao evropski zakon. I to isto možemo učiniti u tekstilnoj industriji. Nemojmo odgađati jer imamo zaista e, industrijske pogone koje mogu bez toga i uvijek e, treba povući paralelu sa pušenjem. Koliko nam je trebalo da se iz kafića izbace pušači? Trebalo je desetke i desetke godine i došlo je do odgađanja samog procesa. Zbog toga apeliram da amandmane koje su dali kolege iz eh, liberala, guja, socijaldemokrata i zaista se veselim eh, razgovoru sa gospođom Sanchez jer je signal koji parlament eh, treba dati i vijeću i komisije, a to je donošenje zakonodavne inicijative u odjevnoj industriji. Hvala lijepo. Đuri Sačentini, što nas se posjetila na fair trade i na etičko e, gospodarstvo. To je zaista jedan impuls da imamo što više takvih proizvoda kako bismo pokazali da postoji i takav način poslovanja. Da li se još netko javlja za riječ? Ne. Europska komisija, gospodin Roberto Dolfa. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dobar dan svima. Mislim da ćemo komentirati amandmane. Iskoristit ćemo priliku, a da ću jednu aktualni prikaz situacije o samoj inicijativi u odjednoj industriji i sa fokusom na suradnji. To je nešto što bih vam želio danas prezentirati. Dobrodošao je ovo izvješće o, dakle, velik broj amandmana govori o ovako jednom jakom i velikom interesu ovog odbora i parlamenta koje govori, dakle, sam globalni lanac vrijednosti koji mora biti što održivi. Da, isto tako, lanac vrijednosti nije vrijedi samo za tekstovnu industriju, već i u mnogim e, drugim industrijama e, konfliktni minerali, samo da spomenuo neke. Komisija pozdravlja u većoj mjeri elemente u izvješću i amandmanima koji su na tragu naših promišljenja te isto tako i rada koji je komisija poduzela u ovom području. Prije svega kad je riječ o razvoju suradnje, a to je ono područje koje ja zastupam. Želim iskoristiti priliku da komentiram neke od ovih elemenata. Pozdravljamo dakle, pozivanje na radnička prava i prava djece, te isto tako ljudska prava, te isto tako isticanje gospodarskog razvoja koji ide ruku pod ruku socijalnim i okolišnim aspektima, a koji su temelj održive e, razvoja. A komisija je upravo svoja komisija o održivom razvoju koji je konsenzualno prihvaćen. Također valja istaknuti da je e, evropski odgovor u svim e, evropskim ugovorima obuhvaćen kao takav. Također e, bolje korištenje usvojenih smjernica OECD za tekstilnu industriju kao dobru osnovu u samoj dakle sljedivosti u tekstilnoj industriji također Znam da su kolege iz opće prave Trade ovdje i ja bih zamolio da se i oni jave za riječ. Kao što znate, mi pripremamo jedan dokument službe koji ćemo namjeravati vam podastreti, koji će biti e, sažetak našeg pristupa sa tekstilnom sektoru iz e, pogleda razvoja Također ćemo vidjeti koliko može politika u razvojnom smislu biti koherentna i sadržajna gledamo u teme kao što je to financijska potpora e, tekstilnim proizvođačima, promovirajući pritom najbolje prakse, te isto tako e, povećavanjem svijesti samih krajnjih potrošača. Moje osobno iskustvo okazuje, a to je bilo još iz revolucije, e, a Postoji ogroman potencijal u razvoju samo činjenice da e, potrošači dobivaju uvid u samu problematiku. To je puta bolje nego samo zakonodavstvo. Odraz je to angažmana između različitih dionika koji je potreban kako bi se upravo ove teme vodile na traga ključni ulogu pri tome zauzima Europski parlament. Pojernik, Mimica i tegedevko će nastaviti pratiti ovu vrlo ambicioznu agendu. Radimo zajedno kako bismo ovo ostvarili i svakako ćemo se informirati o procesu u kojoj vas želimo uključiti. Naravno da smo svjesni e, i same regulative i rasprave o tome, međutim zabilježili smo sve ono što je u raspravi istaknute potreba za regulativom. Komisija se usredotočuje upravo ono što možemo učiniti danas sa postojećim instrumentima koji nam stoji na raspolaganju. Hvala gospođo predsjednice. Dalje predsjednik je predstavnik opće uprave trade ovdje? Evelin Saragon. Saragondi. Izvolite. Hvala. Zapravo ne bih imala puno više dodati onome što je već rečeno, samo bih željela naglasiti E, dakle globalni lanac vrijednosti, odgovornost pritom na globalnoj razini e, eksternim politikama kao što opće upravo trade, mi smo apsolutno predani da investicijska politika bude potporni instrument e, u tom pogledu uključujući naravno i tekstilnu i odvojnu industriju. Na zadnjem sastanku mi smo analizirali instrumente koji nam stoje na raspolaganju i proslijedili vam informacije koje smo e, sastavili pritom. Komisija i DigiTrade e, misle da uredba o konfliktnim mineralima ne može biti usporediva sa situacijom u odjevnu industriju. Uredba o konfliktnim mineralima govori zapravo o transportu, isto tako trgovini minerale, e, te isto tako kršenje ljudskih prava, počinjenje e, ratnih zločina, te isto tako zločina protiv čovečnosti i genocid. To je daleko iznad svega onoga e, koma zapravo se bavimo u tekstilnoj industriji i problematikom e, u samom odjevnoj industriji. Sama specifična situacije e, odjevne industrije i akcije koje poduzimamo moraju biti što učinkovitiji. odnosno složeni lanci vrijednosti, a sami akteri kao i specifične tehnologije, te isto tako i krajnji potrošači, izazovi pritom su potpuno različiti. Vi znate da postoji sloboda ugovaranja, a isto tako i okolišna pitanja. To je po našem mišljenju potrebno kako bismo se fokusirali na naš puni angažman i prije nekoliko tjedana na okruglom stolu vezano uz tekstilnu industriju koju organizuje OECD, te smo podupreli rad OECD-a u razvoju e, samog, e, samih smjernica u tekstilnoj industriji. U cijelosti smo e, predani isto tako i naglasili da ćemo i osigurati određena financijska sredstva. Želim isto tako istaknuti da i sindikati su pozivali na jedan pristup od ozdo prema gore, a ne od ozgo prema dole. E, upravo to je bio poslovanje, vidjeli smo sa situacijom u Bangladešu i vidjeli smo što to u konačnici može donijeti, te to podupremo u cijelosti. Judith, izvolite. Zaista mi je bilo e, drago čuti tri stvari. Prvo, nije Digitrade da na neki način što je to kršenje ljudskih prava. Ne možete kazati da je zlopotreba, dakle u konfliktnim mineralima su gori nego li u tekstilnoj industriji. To nije dobro. Drugo, kada predlažemo da se koristimo zapravo metodologijom OECD-a, onda moramo spominjati i uzroke. Bila sam šokirana na ovo što je izrečeno. Hvala. Dobili smo poruku potpuno jasno. Lola se izvolite. Hvala. Na samom kraju, evo, mogu se u cijelosti suglasiti s onim što je Judit istaknuli. Pored toga želim se zahvaliti na svim amandmanima. E, veselim se budućoj suradnji, a isto tako EPP-u poručujemo da smo istog mišljenja, nije riječ o tome da mi živimo bolje, a to na uštrb drugih, ali svakako se radujem svemu onome što ćemo još imati s ovim izvješćem. Uvjerena sam da će to biti dobro, hvala vam svima i glasujemo na našem sljedećoj sjednici u ožujku nadamo se dobrim kompromisima kako bi prošlo ovo glasovanje bez ikakvih poteškoća. Hvala lijepo. Kolega, možemo preći sada, imamo 20 minuta prije našeg zajedničkog stanka sa kolegama iz druga dva odbora, a to je uključivanje emisija uklanjanja stakleničkih plina, iskorištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okviru klimatskih i energetskih politika. Kratko LULU-CF zvuči kao neko ime, ali zapravo je to skraćenica. U srpnju smo usvojili mišljenje o e, dakle, trgovine e, na posljednjoj sjednici u Strasburu imali smo prijedlog o promjeni ETS-a, još jedan segment u klimatskim promjenama, ali ovisno o tome kako se uračunava zapravo prenamjena zemljišta, da li se smanjuju emisije, da li ih možemo e, na taj način uračunavati ili ne. Izvješće e, izvjestitelj je koji u ime odbora Envi izvolite. Hvala. Da, Lulu CF je prilično čudna kratica, ali radi se zapravo o uporabi zemljišta, te o prenamjeni zemljišta i o šumarstvu. Jako je važno da ova uredba bude maksimalno ambiciozna. U Parizu je cilj e, bio da se temperatura ne poveća više od e, stupanj i pol. I najranjivije zemlje bit će Karepski i Pacifički otoci, jugoistočna Azija, te suha područja u Africi. Oni će biti najizloženiji klimatskim promjenama. Tako da se ne radi samo o korištenju zemlje kako bi se neutralizirale klimatske promjene, već je tu i pitanje negativnih emisija. Vidjeli smo da je nakon Marakeša Trump eh, odustao od globalnog liderstva u tom području i mi moramo zapravo preuzeti tu ulogu. Trebamo se pozabaviti e, pitanjem uporabe zemljišta i uvrstiti to u e, računanje, odnosno zbrajanje emisija. Moramo biti ambiciozni i Stoga smo u nacrtu mišljenja naveli da je, potrebno povećati unutarnju, unutarnji cilj vezan uz e, Lulu CF. Trebamo učvrstiti pravila, e, trebamo isto tako paziti na uporabu močvarnih e, područja, te ne smijemo zaboraviti da možemo E, pružati poticaje kroz aktivnosti kojima će se po, povećati rezervoari ugljika. Kad je riječ e, dakle, o postojećem čem zemljištu, dakle umjesto po, e, sađenja novih plantaža putem agroekoloških mjera ili putem obnove pašnjaka ili obrađene zemlje utjecajem na njih možemo poboljšati sadašnje stanje. Moramo imati na umu i ljudska prava te zaštitu e, ruralnog i autohtonog stanovništva. U mišljenju navodimo i da su jako važni standardi vezani uz biološku raznolikost jer ako smo sigurni da možemo unaprijediti živote milijuna ljudi na jugu, onda moramo primjenjivati te standarde, a to su ujedno standardi koji se primjenjuju na sjeveru. Dakle, to su glavni, glavni naglasci iz mišljenja. Rado ću saslušati i mišljenja drugih klubova. Hvala. Ne znam žele li izvjestitelji u sjeni nešto reći. E, gospođa Zovko. Hvala gospođo E, predsjedavajuća. Hvala, htjela bih zahvaliti izvjestitelju za mišljenje. Mislim da je prijedlog komisije vrlo ambiciozan i e, cilj je da se provede pariški sporazum kako bi se smanjile emisije stakleničkih planova za barem 40% e, u odnosu na, na razine iz 90. godine. Kao što je u nacrtu mišljenja navedeno, ova uredba treba biti maksimalno ambiciozna te je predloženo nekoliko mjera. Slažem se i s njegovim argumentom da trebamo e, poticati aktivnosti u uporabi zemljišta kako bismo e, poticali e, i zaštitili rezervoare ugljika. Isto tako moramo Um, se pobrinuti da se zemljišna prava uh, poštuju i isto tako trebamo uh, poticati smanjenje poljoprivredne aktivnosti. Kad je riječ o trećim zemljama, trebamo isto tako poticati uh, poljoprivrednu proizvodnju i u Europskoj uniji i u trećim zemljama. U tom smislu Europska unija mora biti globalni lider u promicanju istraživanja u tom području, te investicije u nove tehnologije i tehnike u području poljoprivrede kako bi se postigli najbolji učinci e, tih rezervoara ugljika. U partnerstvu s privatnim sektorom, prije svega sa malim i srednjim poduzećima u tom kontekstu. Hvala. Drugi se kolege nisu javili za riječ. Ne znam da li su ovdje predstavnici e, glavne uprave Klim. Wilhelm, vi ste tu, zar ne? Ispričavam se ako sam krivo izgovorila vaše ime. Mr. Ja sam gospodin Van de Metzke. Dobar dan. blizu ste bili. Mislim da ne trebam dugo govoriti. mislim da mi možemo podržati mišljenje odbora za razvoj vezano uz e, prijedlog komisije. Mislimo da je ovo ključni element u politici, energetskoj i klimatskoj politici Europske unije, te da će se ovime dodatno, e, te da će se važnost te politike s vremenom e, još povećati, kako će drugi sektori smanjivati emisije. E, jako je bitno da se dobro uračunavaju emisije iz ovog sektora u ukupni izračun. Podneseni su amandmani koji se odnose na uključivanje močvara, a to je sasvim sigurno nešto što trebamo razmotriti. Mislim da to neke države članice već i čine. Mi smo isto tako jednako zabrinuti kao i vi u pogledu biološke raznolikosti i mi isto tako mislimo da ovom uredbom ćemo zapravo postati e, uzor na međunarodnoj sceni, a kad je riječ o primjeni ove uredbe na razini Europske unije, na međunarodnoj sceni ćemo isto tako razgovarati e, što će druge zemlje, prije svega zemlje u razvoju, činiti u budućnosti. Dakle, to je stoga se moramo pobrinuti da je ovo doista čvrsto, te da će e, proći i test razgovora na međunarodnoj sceni. Postoji nekoliko prijedloga gdje bi gdje se s kojima se teško možemo složiti. Mislimo da e, korištenje referentnih razina za šumarstvo, e, s čime smo započeli 2013. godine, mi mislimo da je to i, da, i dalje mislimo da je to najbolji put naprijed. Mi možemo e, vidjeti i ovaj drugi prijedlog, ali uvijek nas brine to administrativno opterećenje. Ali sveukupno gledajući, mislimo da komisija i ono što vidimo u izvješću e, na neki način idu u istome smjeru, što znači da trebamo zadržati razinu ambicioznosti i da e, se pobrinemo da obećanja iz Pariškog sporazuma možemo i ostvariti. Hvala. Evo sada vas bolje vidim na e, ekranu. Znam da se poznajemo još iz e, vremena kada sam se bavila zaštitom okoliša. Gospodin Rodolfo, želite li vi nešto reći? Sa zadovoljstvom. Naravno, mi se potpuno slažemo s predstavnikom e, glavne uprave za klimu. Dopustite da dam i svoj mali doprinos. Mi smo prvi koji smo izmislili ove stvari, sada je to postao standard. Mi podupiremo ovu e, transformaciju u svim zemljama e, prema integriranim višesektorskim intervencijama. Klimatsko djelovanje trebamo uvrstiti u sve e, razvojne inicijative. To je jako važno i isto tako trebamo napraviti veze između Parijskog sporazuma i, i agende do 2030. godine. Naša delegacija je bila i na terenu. Dakle, postoje različiti konkretni projekti, uključujući instrumente za ublažavanje klimatskih e, učinaka klimatskih promjena. Mi imamo, mi smo se uključili u partnerstvo NDC, kao i u još jednu e, važnu e, međunarodnu inicijativu. Sve te inicijative pomažu državama u razvoju da razviju svoje strateške e, pristupe borbi protiv klimatskih promjena. Sa partnerskim zemljama pokušavamo postići sinergije u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Isto tako treba reći da Savez za klimatske promjene koje smo uveli 2008. godine sada nastaje E, se pretvara u Savez za klimatske promjene plus. Dakle, radi se o e, sustavu Europske unije plus e, države članice i usmjereni smo prema državama u razvoju koje su naše partnerske zemlje. Želimo obuhvatiti šumarstvo, poljoprivredu koja uvažava i klimatske promjene Zatim e, želimo e, pristupe e, prilagodbi koje se temelje na ekosustavima. Zatim upravljanje zemljištem, vlasništvo, zatim usklađivanje sa energetskom unijom. Ne smijemo zaboraviti taj strateški pristup energetici i i tom smislu se povezujemo sa e, afričkom inicijativom za obnovljive izvore energije. Zatim je tu i povelja e, gradonačelnik, e, gradonačelnika E, imamo isto tako i prioritet suradnja, suradnje sa svim partnerima i želimo da e, ove sve inicijative postanu dio svih investicijskih inicijativa i isto tako da omogućimo e, da učinkovito koristimo sve financije koje su usmjerene za borbu protiv klimatskih promjena. Hvala. Želi izvjestitelj još nešto dodatno reći? Gospodin e, Hvala. E, hvala gospođo e, predsjedavajuća, hvala i izvjestitelju, hvala i komisiji koji su izrekli svoja stajališta o ovoj temi. Budući da se radi o temi koja se odnosi na cijeli svijet, dakle radi se o klimatskim promjenama, e, iz perspektive Europske unije, e, ova politika ima e, unutarnju i vanjsku komponentu. Ono što me trenutno zanima je metoda rada komisije. Komisija Dakle, konzultirali smo odjel za okoliš, komisija i njezine sastavnice koje se bave razvojem, zatim konzultiran je i odjel za poljoprivredu. E, zanima me zapravo da li se e, odjel koji se bavi poljoprivredom iz glavne uprave Klim konzultirao i koji je njihov stav o tome. Ono što ja mogu reći je da ovaj prijedlog e, je sastavio povjerenik e, Arias Kanjete s povjerenikom Hoganom. Dakle, interno su se konzultirali e, kolege iz glavne uprave za poljoprivredu. Napravljene su i sve ocjene učinka i mislim da e, je sve usklađeno s ovim, u ovom prijedlogu. U redu, mislim da je to jasno. I na kraju, ako izvjestitelj ništa nema dodati, E, onda treba reći da ćemo 25.4. glasovati o ovome. Sada možemo prijeći e, na sljedeću točku dnevnog reda, ali prije toga petminutna e, pauza, zato što u 17 sati nastavljamo raditi zajedno s odborom za vanjsku politiku, a tema će nam biti Europski fond za održivi razvoj. Stanka od pet minuta.